ćemo glasovati, ali prije toga vam moram pročitati kratak paragraf. Vezano uz odluku nekolicine odbora da pokrenu međuinstitucionalne pregovore sukladno pravilu 69c stavku 1. najavljenom na otvaranju sjednice održane u ponedjeljak 13. ožujka nisam primila nikakav zahtjev da se održi glasovanje u parlamentu, prema tome odbori mogu pokrenuti pregovore. I sada ćemo krenuti s glasovanjem. Imamo pitanja o pridržavanju poslovnika. Gospodin Carver, izvolite imate jednu minutu. Hvala predsjednice. Ja sam se upravo vratio iz Londona nakon jednog e, sastanka e, sa somalijskim veleposlanikom koji je upozorio na tragediju koja se događa na afričkom roku, rogu, Keniji. Ljudi gube život i htio bih e, zamoliti kolege iz svih klubova zastupnika u ovome parlamentu da se da se spomene ova tragedija koja se događa diljem čitavog afričkog roga i da se ohrabre države članice da im se pruži potpora. Hvala. Hvala. Najprije ćemo glasovati o izvješću Sala Franka Sanchez Neira o sporazumu između eu i Brazila, izmjene koncesije u rasporedu Republike Hrvatske, okviru njezina pristupanja. To je glasovat ćemo jednom, e, poimenično glasovanje, otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje.